Az ennek e, Dobar dan, dame i gospodo. Iako smo dosta kasno završili sa glasanjem, moramo nastaviti. Nastavit ću na mađarskom. jegyzőkönyve és az Zapisnik e, sa jučerašnjeg zasjedanja su dostupni. Ako imate komentare i primjetbe ili prigovore, imate li? Nemate. U tom slučaju smatrat ću ih